Otvaramo zajednički sastanak e, odbora Envi i Agri. Drago mi je što vam se mogu pridružiti nakon što smo imali odvojene dijelove naših sastanaka na kojima smo razgovarali o važnim e, pitanjima koje se tiču poljoprivrede i ruralnog razvoja. Gostili smo delegaciju iz Ministarstva poljoprivrede Brazila. njihove senatore i zastupnika u parlamentu i to je bilo, bio doista zanimljiv sastanak i ispričavam se što smo malo zakasnili upravo zbog toga. Dakle, imamo prijevod na 22 jezika. Dokumenti su dostupni elektroničkim putem, putem aplikacije e missing i ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Zada možemo prijeći na usvajanje zapisnika ako nema nekakvih e, prigovora zapisniku sa sastanka 23.2. onda možemo smatrati da je zapisnik usvojen. Dame i gospodo, neću predugo govoriti i dati uvodnu izjavu jer to bi bilo nepoštivanje prema izvjestiteljima koji sigurno poznaju predmet bolje od mene. Nažalost, imamo određene poteškoće, odnosno kolega e, kolegica iz Italije je e, Mm, nažalost zakasnila na letu i zbog toga će gospođa Somer sama predstaviti izvješće i ako nema nikakvih e, komentara da će odmah riječ gospođi Somer, izvjestiteljici. Neću duljiti sa uvodnim izlaganjima, to bi bilo nepotrebno. Gospođo Somer, imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče drage kolegice i kolege. Danas ćemo eh, se pozabaviti uloženim amandmanima na temu kloniranje. Eh, moram reći da sam bila vrlo iznenađena da iako postoji veliko slaganje među klubovima zastupnika eh, o ovoj temi naša kreativnost je očito velika jer uloženo je 136 amandmana. To zvuči kao velika brojka, ali kad sam proučila e, amandmane i u njima se zapravo pokazuje naše veliko slaganje jer veliki broj amandmana zapravo e, ima iste stvari za cilj. Dakle, E, veliki broj amandmana su gotovo identični ili barem vrlo slični onome što smo nas dvije predložile, moja kolegica moj i ja, e, zahtjev da se zabrani uvoz, odnosno stavljanje na tržište e, kloniranih životinja, njihovog potomstva i svih proizvoda koji su nastali kloniranjem e, nadalje e, zahtjev za e, sljedivošću, označavanjem i tako dalje, potom sportski i kulturni, sportska i kulturna događanja. To međutim ne odgovara našim idejama, mi želimo da se na, e, predvide iznim, izuzeća samo za znanstvena istraživanja. Ja sam skupa sa kolegama Desom i Köstinger e, uložila amandman e, upravo na temu sport jer sam smatrala da to nije dovoljno pokriveno nacrtom izvješća. Tu je riječ o e, kloniranim životinjama. E, dakle, želim da se jasno kaže da niti životinje koje se upotrebljavaju u sportskim događajima ne smiju biti klonirane životinje. E, bilo je vrlo zanimljivih prijedloga od strane zelenih, e, na primjer prijedloga što se tiče definicije, kloniranja, kloniran na e, kloniranih embrija. Nadalje bilo je e, nekih prijedloga koji nastoje ponovo ograničiti generalnu zabranu i ima nekih vrlo dalekosežnih ideja, po mom mišljenju previše dalekosežnih, na primjer e, zabrana uvoza svih mesnih proizvoda iz zemalja gdje je dopušteno kloniranje, po mom mišljenju je to neizvedivo i to nije namjera ovog našeg nacrta zakona. Ja sam e, uložene amandmane vrlo e, podrobno e, proučila i naravno da ću sa kolegicom moji o svima njima detaljno razgovarati, mi vrlo blisko surađujemo i potom ću, i, a vama bih, drage kolegice i kolege, bila zahvalna kada biste nam malo obrazložiti svoje amandmane, to je i u vašem interesu. Ja ovdje e, govorim u ime kolegice moje i u svoje ime. Hvala vam lijepa na pažnji i sa velikim zanimanjem ću za saslušati ovo što e, imate za reći. Hvala gospođo Somar. Možemo započeti uobičajenim redoslijedom, dakle sa izvjestiteljima u sjeni, osim e, naravno ako netko ne želi odmah uzeti riječ. Ovdje imam popis onih koji su se javili za riječ. E, gospođa Ajuzo. Mm, najviše dvije minute, molim vas. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja neću iskoristiti sve dvije minute. Naravno, želim zahvaliti izvjestiteljicama, gospođama Moj i Zomer na ovom izvješću koje se bavi jednom vrlo složenom tematikom. da treba tvrditi da su izvješća ne neznanstvena. Njih izrađuju znanstvenici na temelju radova iz znanstvenih časopisa i znanstvenih istraživanja iz cijelog svijeta. Dakle, ne možemo reći da je to izvješće koje izrađuju službenici, nego upravo ga izrađuju stručnjaci. Zatim, e, tu imamo još jedno pitanje koje se odnosi na amandmane a to je napad na bioraznolikost ali također tu imamo i pitanje umjetnog osjemenjivanja koje može biti optuženo e, za to. Dakle, klonirati jednu životinju kako bismo je koristili za rasplod je tehnologija koja nam e, omogućuje poboljšanje određene životinske vrste koja ne vodi računa o gmo Dakle, možemo koristiti do životinju koja je potpuno identična e, izvornoj životinji. Mogli bismo eventualno govoriti o dobrobiti životinja i tako dalje, ali ne možemo e, tvrditi nešto što nije sigurno i potvrđeno. Jer e, to oduzima vrijednost radu parlamenta i odbora Agri i Envi i to su upravo teme kojima se moramo bolje pozbaviti možemo reći da se zalažemo za dobrobit životinja i zbog toga ne želimo u Europi klonirani životinje. To možemo reći, ali ne smijemo navoditi argumente koji nisu znanstveno utemeljeni i nisu provjereni. Evo, to je moje mišljenje. Hvala. Bardzo dziękujemy. E, pani... Hvala. Hvala, gospodine predsjedniče. Multe amendamente, inklusiv cele ale e, Kao prvo želim govoriti o području primjene ove odredbe. Brojni amandmani, između ostalog i amandmani izvjestiteljice, govore o vremenu primjene i također uključenju potomstva kloniranih životinja i to mi se čini logično zato jer je to također dio ovog postupka i te životinje e, sadržaje gene koji su namjerno izolirani kako bi se kopirali. Ako se protivimo kloniranju, moramo se također usprotiviti i kupovini proizvoda koji su izrađeni od kloniranih životinja i njihovog potomstva. Dakle, mojim amandmanima želim pojasniti činjenicu da uvozna dozvola treba pokazati da životinsko meso i životinski proizvodi ne proizlaze od kloniranih životinja i njihovog potomstva, kao što niti europski trgovci ne bi smjeli biti obvezni eh, uspostaviti sustave sljedivosti zato jer bi to iziskivalo previsoke administrativne troškove. Kada je riječ o privremenoj ili trajnoj zabrani, brojni amandmani koji smo mi uložili nastoje inzistirati na trajnoj, a ne privremenoj zabrani i to zbog toga što bi privremena zabrana odasla jedan nejasan signal. Postoje neke organizacije koje traže izmjene i dopune u tom smislu kako bi se povela računa i o javnom mnijenju, no mislim da ipak se trebamo pozabaviti i edukacijom javnosti zato jer je sve podložno razvoju i e, kloniranje i e, namirnice koje se dobivaju od kloniranih životinja i e, prema anketama znamo da građani nisu skloni ovim proizvodima i kao predstavnici građana moramo uvažiti te stavove i biti njihovi glasnogovornici u pregovorima sa vijećima. Hvala. Gospođa Aguilera, moja vas, pridržavajte se zadanih dvije minute. Hvala lijepo. I želim se ja pridružiti čestitkama izvjestiteljicama. Osvrnimo se na a, uložene amandmane. Oni se odnose na jedan e, stav koji se nalazi između prijedloga komisije i e, prijedloga izvjestiteljica. I to u nekim aspektima koje ću sada kratko opisati. Ja sam se složila s predviđenim rokovima, no možda nije loše niti iznijeti ovu poruku o konačnoj zabrani. Ako bi se možda nakon određenog broja godina ustanovilo da ti proizvodi ne predstavljaju nikakvu opasnost, naravno da možemo kasnije izmijeniti ovo zakonodavstvo. Dakle, ja zauzimam jedan umjereniji stav. I to želim istaknuti. smatram i tu se slažem sa gospođom Ajuzo. Znanstvena izvješća su bitna, no brine me više pitanje etike. Svatko ima vlastitu etičnost i ravna se prema vlastitim etičkim načelima. Dakle, Mm, unošenje u izvješće ovih etičkih aspekata je ono što me brine. Ipak e, volim više znanstveno utemeljena izvješća. Naravno, tu uviđam poteškoće, naročito one koji proizlazi iz osjetljivosti ove tematike o kloniranim životinjama. E, njih je teško e, prepoznati. Dakle, ne bi bilo dobro uvesti jednu odredbu, jedan propis koji bi onda bilo nemoguće ispoštovati. Hvala. Gospodin Nikolsen. Ok. Ne želite uzeti riječ? Gospodin vočovski nema ga. Gospođa. Pani posumila. Lada. Gospođa Müller. E, da je kloniranje neprihvatljivo i da u ovom trenutku odbijamo kloniranje životinja, o tome se slažemo. Također se slažemo i o tome da umjesto jedne direktive želimo uredbu. E, ta uredba jednostavno predstavlja potom bolji pravni zakonodavni okvir u 28 zemljalja članica. To smo dakle, uspjeli postići i najvažnije što bi se još po našem mišljenju trebalo postići je da moramo točno razmisliti o tome e, koje propise zapravo usvajamo u okviru ove uredbe komisije, dakle e, sustav označavanja e, je li to moguće uvesti, je li to izvedivo i koji bi bili troškovi. Mi smo mišljenja da ako je to tehnički izvedivo, E, ne smije voditi dodatnom administrativnom opterećenju i dodatnim troškovima. Zato je po našem mišljenju vrlo važno da se i naše amandmane u tom smislu uzme u obzir i uključi u izvješće. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Nastavit ćemo sada sa izvjestiteljima u sjeni, odnosno predaću prvo riječ gospodinu Lavija. Izvolite. Hvala vam. Možemo sada nastaviti sa gospodinem Federlejem. Izvolite. Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo važna tema jer on govori o tome na koji način gledamo na inovacije i razvoj tehnologije u području poljoprivrede. Doista mislim da mnogo puta čujemo brojne maštarije, ali ono što znamo danas je da u današnjem trenutku kloniranje stvara mnogo štete za životinje i to treba uzeti u obzir komisija ne predlaže potpunu zabranu nego prati da pratimo što se predlaže da pratimo što se događa jer stvari se u prošlosti mogu promijeniti Slažem se sa e, kolegom iz e, SD-a vezano uz to. Uvijek možemo promijeniti zakonodavstvo ili imamo zabranu ili je nemamo. Mislim da u ovom trenutku jednoglasno znamo da želimo zabranu, ali sa svoje strane želim da e, stalno radimo i revizije, preispitivanja kako da ne možemo sada znati što će tehnologija donijeti u određenom trenutku u budućnosti. Također je važno da europske tvrtke imaju pristup visokokvalitetnom genetskom materijalu kako bi ostale konkurentne. E, znači moramo biti konkurentni e, drugih e, kontinenti u ovom trenutku vrlo su inovativni, a europska poljoprivreda ne može ostati muzej. E, u ovom trenutku e, znanstvena istraživanja pokazuju da nema nikakvog učinka hrana od kloniranih životinja ili njihovih potomaka kada određene životinje označavamo kao potomke kloniranih životinja, mislim da tu treba biti vrlo oprezan jer to podrazumijeva e, da e, takva hrana može izazvati određenu štetu, za to u ovom trenutku nema e, nikakvih dokaza. naravno mora biti moguće pratiti e, na koji način su određeni proizvodi došli do potrošača, ali to, taj zahtjev također mora biti razuman. Hvala vam lijepo, a sada gospođa Hazekamp, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, prije svega želim zahvaliti izvjestiteljicama na odličnom izvješću. Mnogo su rada uložile i rezultat njihova rada doista je vrlo dobar. No želim iznijeti i određenu zabrinutost, gospodine predsjedatelju. Kao što svi znamo, kloniranje nije u interesu naših građana. Potrošači su se masovno usprotivili toj tehnici a kloniranje nije niti u interesu životinja. Ne predstavlja to samo problem za klonirane životinje, već i za surogate. E, dakle, čuli smo također da se ova tehnika e, nije poboljšala znanstveno, nije ostvaren nikakav napredak i nije postala ništa učinkovitija niti manje štetno za životinje, pa se postavlja pitanje kako će se u budućnosti onda to popraviti. I na kraju još jedna stvar, ja bih voljela vidjeti potpunu zabranu ne samo za klonirane životinje, već dakle ne samo u poljoprivredne svrhe, već i u korištenje takvih životinja u druge svrhe. Ovdje govorimo o izuzeću za sportska natjecanja i kulturna događanja. Ja mislim da treba zabraniti i kloniranje za znanstvene svrhe i druge moguće načine iskorištavanja. Mislim da sljedivost ne bi trebalo biti velik problem jer e, građani su uvelik protiv kloniranja, pa se moramo pobrinuti da potomci kloniranih životinja budu na odgovarajući način označeni. Na kraju krajeva sve ovo pitanje trgovine, ljudi na tome zarađuju, ali najmanje što mi možemo učiniti je da imamo jasne oznake na svim proizvodima, ne samo na kloniranim životinjama, nego i na njihovim potomcima. Hvala lijepa. Mislim da se svi uglavnom slažemo u parlamentu u vezi sa ovim dosjeom, ali postoje neke E, neka neslaganja u vezi sa detaljima. Postoje mišljenja da ako je nešto ipak moguće i izredivo da bi se onda to ipak trebalo činiti. Ja sam prilično siguran e, i kao evropski poljoprivrednik da mi nemamo muzejsku poljoprivredu ako se izjasnimo protiv ove tehnologije. Nasuprot tome mi e, smo vrlo inovativni u drugim tehnologijama koje potičemo. Ja sam već rekao e, zapravo već na temelju zakona, zakona o zaštiti životinja u Europi bi e, morala zabrana kloniranja jednostavno proizlaziti iz toga i o tome uopće ne bi, bila, ne bi trebala biti potrebna nikakva rasprava. U proteklih nekoliko godina uopće nije bilo napretka u toj tehnologiji, e, nikakvog poboljšanja što se tiče e, kvalitete života tih životinja, odnosno smanjenja njihove patnje. E, moramo ipak razgovarati o potomstvu kloniranih životinja. Dakle, ono što dolazi na europsko tržište mora se moći e, mora biti sljedivo odakle iz kog e, izvora je došlo mi u Europi imamo sustav gdje doista gotovo u potpunosti možemo reći odakle e, životinje dolaze odnosno meso koje koristimo i zato te naše sustave jednostavno moramo e, i u na međunarodnoj razini u okviru pregovora jednostavno progurati i na svjetskoj razini. E, što se tiče, ja sam e, uložio neke amandmane i molim da ih se uzme u obzir. Hvala vam lijepa, a sada gospodin Afronte, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Vrlo ću kratko govoriti. Možete, možemo reći da je prijedlog komisije dobar, ali da u njemu postoje određene eh, određeni jazovi. Ti jazovi su dobro popunjeni zahvaljujući radu dvo, dvije izvjestiteljice. Već smo čuli neke komentare, a ja ću samo Um, ponoviti najvažnije stvari, a to je pitanje obilježavanja potomaka kloniranih životinja, činjenica da se ovo mora odnositi na sve klonirane životinje. Također je dobro da imamo i amandman koji se tiče E, nastojanja da ovo postane uredba kako bi ona bila više obvezujuća i kako bi se pretvorila u jednu završnu zabranu. Ako se u budućnosti u znanosti pokaže da je došlo do određenog napretka vezanog uz kloniranje, onda ćemo to razmotriti, ali za sada nam je potrebna potpuna zabrana i to je odgovor na zabrinutost e, građana koji su vrlo jasno rekli da se protive kloniranju. Hvala. Sada možemo početi sa drugim krugom. Krenut ćemo od gospodina Dorfmana, svako će imati minutu i pol. Da, mi smo zapravo na točki gdje smo već prije nekoliko godina bili. Tada smo, e, tada je najprije, e, smo naime bili u, u trijalogu koji je onda završio neuspjehom. Mi u Europi ne želimo niti mlijeko od kloniranih životinja, niti meso od kloniranih životinja, to uopće nije upitno. Ono što je pitanje je što je sa e, sjemenom i sa potomstvom kloniranih životinja. I tu moramo razmisliti kako ćemo postupiti. Ovo što je izvjestiteljica gospođa Somer rekla, mi ne želimo E, potpuno blokirati uvoz e, mesa iz zemalja u kojima je dopušteno kloniranje. I sad se ja pitam ako je meso uvezeno iz neke američke e, države kako možemo znati da li je djed te životinje bio kloniran ili ne. To zapravo ne možemo znati. Mislim da tu ima sad tri mogućnosti. Ili ćemo Eh, izolirati vlastito tržište i vlastito tržište rasplodnog materijala od ostatka eh, svijeta, to mi se čini neizvedivo, eh, ili u vezi sa potomstvom kloniranih životinja mm, da usvojimo propise koji zapravo nisu izvedivi, nisu realno provedivi i tu smo u, tu, na tome su zapravo pregovori prije 3-4 godine i propali. Hvala gospodina Njom. Imam osjećaj da predviđamo da će na tržište doći goleme količine kloniranih proizvoda. Ja doista mislim da za to postoje vrlo male šanse. Zašto poljoprivrednici žele klonirati neke životinje zato što smatraju da su to iznimno kvalitetne životinje, pa žele da sve njihove životinje budu upravo takve. No, to neće funkcionirati jer negdje u svijetu netko će uzgojiti nešto što će ipak biti mrvicu bolje, pa će onda ta kloniranja životinja biti druga najbolja, a ne više prva najbolja i tako dalje. Uz to predviđa se velik broj problema sa klonovima kao što su veća stopa smrtnosti i slično i samim time ekonomske prednosti kloniranja neće biti osobito privlačne. No ako govorimo o potomcima kloniranja, zašto e, uopće oni postoje ako smo smatrali da je kloniranja životinja najbolja zašto bismo je onda razvodnili sa genima neke druge životinje. Ne mogu vidjeti koja bi tu bila računica pojedinog poljoprivrednika. Eto, htio bih da o tome razmislimo. Danas znamo da ljudi vrlo brzo putuju po svijetu i samim time sa sobom prenose i životinske bolesti. Mogu doći u neki dio svijeta gdje um, životinje koje se uzgajaju um, su potpuno imune na neke bolesti, a u nekim drugim e, dijelovima svijeta uopće nisu. Možda u Aziji postoji neki ozbiljni problem i on se može vrlo brzo proširiti u Europu, a kloniranjem životinja bismo taj problem mogli riješiti. Dakle, uvijek treba voditi računa o tome da od svega možemo imati neke koristi. Hvala vam lijepo, a sada gospodin Fernand. Zahvaljujem. Poštovani kolege, prije svega kada je riječ o ovoj temi možda nas je malo iznenadila jer vremenski rok predviđen za ovu temu kloniranja je uistinu vrlo, vrlo kratak. Ako pomislimo na proizvođače voća, e, povrća, mlijeka, e, oni traže pomoć diljem Europe i možda smo im mogli pružiti malo veću pomoć i posvetiti malo više vremena. Što se tiče kloniranja, mislim da Nigdje u Europi ljudi ne žele klonirane proizvode, e, odnosno proizvode od potomaka kloniranih životinja. U SAD-u stanje je drugčije, e, pa možda se bojimo da će nas pregovori o TTIP-u zapravo odkloniti od naših standarda. Je li to možda uzrokovalo da sada raspravljamo o ovoj temi? Tu možda postoji neka hipokrizija sa strane komisije koja želi zadržati e, zabranu e, kloniranja životinja i njihove proizvodnje, ali s druge strane ne želi da se zabrane proizvodi od potomaka kloniranih životinja. Kolege, Poprilično smo umorni od e, toga što nam servira komisija koja ne brani interese Europske unije nego otvara vrata interesima SAD-a. Umorni smo što se s time moramo neprestano nositi na i e, rješavati te probleme na nepriličan način. Mislim da moramo reagirati i u ovom području treba nam vrlo jasna uredba. Hvala kolegica Grošet. Moram reći da i mene prilično iznenađuje ova rasprava o ovoj temi smo opširno razgovarali prije nekoliko godina i bili smo protiv kloniranja. A evo sada ponovno se prednostavila ova tema za raspravu i pomalo me to brine. Ako pitamo poljoprivrednika koja je gospodarska inter, e, korist od ovoga, oni će nam reći nikakva. E, u Europi nama kloniranje nije potrebno. Mi znamo da naši građani ne žele kloniranje kad govorimo o kloniranju životinja to je kao da mašemo crvenom krpom pred našim eh, građanima, pa se postavlja pitanje zašto u tome uopće raspravljamo. Zato što tu postoje neka trgovinska pitanja, neka pitanja vezana uz uvoz, ali doista ne razumijem kako državljanima Europske unije možemo objasniti da kako bismo postigli ravnotežu u međunarodnoj trgovini moramo prihvatiti nešto što se što nije poželjno na teritoriju Europske unije. E, to me doista e, uznemirava i mislim da po ovom pitanju moramo biti vrlo vrlo restriktivni. Ne smijemo dovoditi u pitanje ono o čemu smo već odlučili. Da, ovo je pitanje vrlo složeno i postaje rasprava dosta teška kad govorimo o drugoj generaciji, o potomcima kloniranih životinja, o tome da je e, vrlo teško ostvariti sljedivost. E, evo, zadržat ću se na tome, e, gospodine predsjedatelju, mnogo je pitanja i to su pitanja koja postavljaju naši građani i moramo o njima voditi računa. Hvala vam lijepo, gospodin Jar. Hvala lijepa, samo, samo dvije napomene iako trenutno ne postoji tržište, ako pitamo poljoprivrednike, oni su zato da se stvore zakonodavni okviri, e, jer, jer je to jednostavno neophodno. Kad se radi o pitanju sljedivosti i o potomstvu otkloniranih životinja, tu bih se pridružio kolegi Dorfmanu. Pošten odgovor, e, iako možda ne i zadovoljavajući za sve, je da mi jednostavno ne možemo biti sigurni E, da li je neka životinja potomak od klonirane životinje i onda to možda ne bismo ni trebali početi e, pokušati e, istraživati jer jednostavno je nemoguće to isključiti. Mislim da bi takvo zakonodavstvo bilo nepošteno, odnosno ja bih imao problema sa takvim zakonodavstvom. Hvala vam lijepo, gospodin Lojzot. Zahvaljujem. Mi se protivimo kloniranju zbog različitih razloga, prije svega e, tražimo sljedivost mesa za potrebe naših naših e, potrošača. Ne možemo pak s druge strane reći da ne možemo ostvariti sljedivost ako je to meso dolazi od potomaka kloniranja. Potom kloniranje ne predstavlja nikakvu prednost za poljoprivrednike, to je samo način da omogućimo uvoz mesa iz SAD-a kroz e, sporazum o e, prekoatlantskoj e, suradnji to bi također uništilo raznolikost i moglo bi izazvati pandemije. Također to bi bio i kraj tradicionalne poljoprivrede, a to je stvarna hrana. Nitko ne zna koliko bi hrane zapravo dolazilo od kloniranih životinja. Hvala, hvala i vama, gospođa Hae. Zahvaljujem predsjedatelju. Želim samo reći da sam nova zastupnica u Europskom parlamentu i mislim da ovo uvelike podsjeća na rasprave o genetski modificiranim organizmima i novoj hrani. Važno je da se držimo razuma i da se držimo stvarnih e, znanstvenih informacija. Moramo naći rješenje koje će biti razumnije od rješenja koje smo imali u području GMO-a, koje je predstavljalo dekonstrukciju, a ne nešto konstruktivno. Hvala. Hvala i vama. Nažalost, ja mislim da je ovo iznimno važna rasprava, ali da se sada pretvara u raspravu o pitanju globalizacije. Trebali bismo uspostaviti svjetska pravila vezano uz kloniranje, a čini mi se da mi ovdje zapravo priznajemo svoju nemoć. Države članice trebaju dogovoriti zajednička načela trgovine u Europskoj uniji. To je u redu, e, za to se zalažem, ali možemo li uistinu braniti globalnu regulativu? Moramo braniti svoj model, inače bismo trebali pustiti državama članicama da same donesu odluke vezano uz ono što žele njihovi državljani, a ne ono što želi komisija. E, komisija govori o boljoj zaštiti u Europskoj uniji, o jačanju suradnje između država članica. Međutim, ova rasprava se vodi istovremeno sa e, pregovorima o TTIP-u, pa zato me zanima hoće li komisija uspostaviti, odnosno tražiti vrlo čvrste uvjete, e, nepopustljive uvjete vezano uz kloniranje. To nije samo pitanje etike e, i istraživanja, dakle u Ovakva uredba mogla bi otvoriti vrata različitim modelima i moglo bi biti vrlo teško e, nakon toga djelovati. Zato se bojim da ne smijemo otvarati Pandorinu kutilju. Hvala, gospođo Šrijepe. Hvala vam. E, Hvala lijepa. E, pitanje je što ćemo učiniti, što je dopušteno, što je nedopušteno. Ne radi se samo o kloniranju životinja, to ima direktni direktni utjecaj na ljude. Dakle, moramo odlučiti kako ćemo, e, kojim ćemo putem krenuti. Ako pogledate stvarnost i e, ono e, što se događa i radi na teritoriju Europske unije su, već postoje dvije, tri generacije sperme, odnosno već pijemo mlijeko takvih životinja zapravo mi ne znamo koliko proizvoda je na našem tržištu koji potječu od kloniranih životinja. Moramo biti realistični. Ja osobno sam protiv kloniranja, ali moramo znati što je istina, što nije istina, što je moguće, što nije moguće i kako dalje. Ja sam e, uložila neke amandmane koji e, se tiču sustava sljedivosti i e, toga da želim, da moramo uključiti stručnjake u rad na ovom zakonodavstvu. Hvala lijepa. Mislim da je sada važno također saslušati i komisiju, ne samo zato što su neki kolege postavili pitanja komisiji, nego i zato što želimo znati koje je stajalište komisije E, I sada ću riječ odmah dati gospođi Šatal Bueski koja je ovdje u ime komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem gospođi Somer e, koja nam je prezentirala ovo izvješće. Ne priželim podsjetiti da je prijedlog podastret e, parlamentu i vijeću već u prosincu 2013. Dakle, već je dosta vremena prošlo. E, iz mnogih amandmana može se iščitati da se svi slažemo da bi kloniranje na teritoriju EU trebalo biti zabranjeno jer svi se slažemo da e, izaziva patnju životinja i moramo priznati da su prijedlozi koji su sada na stolu da predstavljaju dodanu vrijednost u usporedbi sa trenutnom situacijom, jer kao prvo stvara se pravna sigurnost, kloniranje će biti jasno i eksplicitno zabranjeno a to je važno za sve dionike u Europi, a hrana koja je podrijetlom otklonjena životinja će također biti zabranjena. Ono što je važno, ta zabrana nije ograničena vremenski, dakle e, njezino e, ta će zabrana biti trajna i to na temelju svih znanstvenih e, dokaza istraživanja koja stoje na raspolaganju. Dakle, ta zabrana nije vremenski ograničena. Mi moramo naravno e, biti svjesni, znanost se može razviti, ali može se i ne razviti i svi moramo pratiti što će se događati. Postoji jedan broj elemenata koje moramo priznati i na jedan jasan i realističan način pitanje dobrobiti životinja nije povezano sa pitanjem potomstva od kloniranih životinja. E, potomstvo kloniranih životinja e, nastalo je klasičnim tradicionalnim metodima, metodama, to moramo, toga moramo biti svjesni. One Dakle, e, pitanje dobrobiti životinja e, tiče se životinja koje su klonirane, ali ne i njihovog potomstva. Dakle, mi sada dobivamo zakonodavstvo koje je koje je povezano u najvećoj mogućoj mjeri sa stvarnošću a također moramo biti svjesni da ako želimo otići korak dalje, moramo biti potpuno svjesni e, načela proporcionalnosti. Znamo da je komisija uzela u obzir sve studije, a sada u, u općoj upravi E, agriculture intenzivno rade na jednoj studiji, e, dakle radi se o tome da bi e, uvođenje obaveznog označavanja značilo dodatne troškove i to prilične dodatne troškove i zato nema opravdanja da se to učini jer se ta problematika apsolutno ne tiče dobrobiti životinja. Definicija kloniranja. Ako želimo tu definiciju modificirati, onda e, to moramo povezati sa aseksualnom reprodukcijom životinja. Za razliku od normalne reprodukcije. Dakle, tehnička definicija kloniranja mora biti vrlo pažljivo formulirana. Također vas želim umiriti u vezi sa time da svi prijedlozi koje smo podastrili ne mogu biti prijedlog nikakvih kompromisa u kontekstu pregovora o TTIP-u. I konačno, čini se na temelju uloženih amandmana koje smo mi pažljivo proučili, čini se da veliki dio e, tih amandmana bi zapravo implicirao dodatnu procjenu, odnosno studiju učinka. A to bi značilo značajno dodatno opterećenje za naše poljoprivrednike i prehrambenu industriju. I tako da tu doista moramo biti vrlo oprezni E, i e, moramo voditi račun o relevantnim e, člancima naših ugovora. Hvala lijepa na komentarima i na zanimljivim informacijama. A sada mislim da možemo zaključiti tako što ćemo ponovo riječ dati našoj izvjestiteljici. koja zastupa i gospođu Moji. Dakle, gospođo Somer, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi. Točno je i nekoliko puta je rečeno da evropljani ne žele kloniranje i doista je tako da mi u EU uopće nemamo zakonodavnu regulativu u vezi s tim i zato se to, time i bavimo i to time se bavimo već godinama, dakle temom kloniranja, ali se nismo uspjeli složiti o e, odgovarajućoj zakonskoj regulativi. Mi uopće ne znamo što je zapravo već na europskom tržištu. Ja također mislim da mi to naknadno više ne možemo ustanoviti. Ono što je već tu je tu. Ali to pokazuje utoliko jasnije da moramo hitno usvojiti e, propise i ja sam pritom za stroge propise i zato sam skupa sa drugim kolegama predložila da se izričito uključi i e, sportske životinje, odnosno životinje koje se upotrebljava za sport. E, također i kućne ljubimce e, ono što se na engleskom zove pec. E, dakle, to nije direktno tema ovog izvješća, ali je moguće i to uključiti u ovo izvješće. jer nije isključeno da se e, u budućnosti e, dogodi na tom području neki razvoj i da onda se suočimo s problemom i iz tog e, kuta. Ja sam sigurna da nije nemoguće ući u trag, odnosno da nije nemoguće realizirati sljedivost svih proizvoda i isključiti pritom da su dobivani od e, potomstva kloniranih životinja. Dakle, do sada e, sljedivost funkcionira i ne znam zašto ne bi funkcionirala kod kloniranja. E, mislim da se tu ne moramo zapravo baviti općim zabranama proizvoda od iz zemalja gdje je dopušteno kloniranje, ali pitanje je E, o kojoj generaciji se radi, to se tu se slažemo. Dakle, ja pozivam komisiju da e, skupa s nama razmisli o tome i uvjerena sam da bi i veće ministara trebalo razmisliti o tome. E, mi doista moramo skupa o tome razmisliti. Ja polazim od pretpostavke da se u praksi to pitanje neće postaviti jer ti proizvodi se neće pojaviti na tržištu. E, tu, to smo već doživjeli kod e, genetski modificiranih organizama, tu smo uveli također obvezno, e, obavezno označavanje, međutim u Europskoj uniji se ti proizvodi jednostavno ne nalaze na policama, zato u vezi s tim nisam jako zabrinuta. Mi kao Europski parlament možemo jednostavno ostaviti u ovom u ovoj uredbi da e, sve što vrijedi za klonirane životinje vrijedi i za njihovo potomstvo, da se odnosi i na potomstvo kloniranih životinja. Ja sam vrlo pažljivo slušala ovu raspravu i napravila e, dosta bilješki. Ja ću o njima razgovarati sa kolegicom Đulijom Moji E, e, imamo već e, neke dogovorene datume za buduće sastanke i razgovore. 17. lipnja ćemo imati glasanje ovdje na odboru, ako se dobro sjećam. Eto, toliko od mene. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na kraju vas samo želim posjetiti e, na ovo što je gospođa Somer upravo rekla, da ćemo na zajedničkom sastanku dva odbora glasati 17. lipnja u 15 sati, dakle skupa sa e, izvješćem o članku 50, na temelju članka 55. E, to je bila posljednja točka dnevnog reda, time možemo zaključiti naš zajednički sastanak. Zahvaljujem gospodinu Sikerskom i svim članovima ova odbora koji su sudjelovali u raspravi. Hvala lijepa, vidimo se na našem sljedećem sastanku.